We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Mikro. Mikrofon, molim. Dakle, već smo raspravljali o tome na drugim sastancima da želimo raspraviti o tome. Ještě jednou se k tomu vracím. My jsme tuto Još jednom ću se vratiti na to pitanje. Kao što znate, na plenarnoj sjednici je tu primjedbu iznio gospodin Zala Franka. Mi smo to mi smo se konzultirali sa pravnom službom i prema članku 140 odlomku drugom je sada takva situacija da će se prijedlog za glasovanje ove rezolucije odbiti po imenice. Ukoliko glasujete o raspravi, onda ćemo ju nastaviti. Ako ne glasujete, onda će ovaj postupak se održati bez rasprave. Dakle, otvaram poimenično glasovanje o toj točki, točci dnevnog reda. Sada pri Kidam glasovanje. Gospodine predsjedavajući, samo kratko da izrazim s nekoliko riječi ono što mislim. Mislim da je jako čudnovato kada smo sada došli na ovu raspravu, očekivali smo da će se ona održati, a ona se sada ukida. To je jedna stvar. Druga je stvar ta da sada nećemo očito imati niti mogućnost na, na korektan način glasovati jer nema možda svaki kolega i svaka kolegica svoju karticu za glasovanje. Bilo bi fer da to najavite unaprijed, tako da znamo da će biti elektroničko glasovanje, a ne nastaviti pred gotov čin da ćemo sada tijekom rasprave glasovati na elektronički način. Ako već glasujemo o raspravi, onda bi se morali zapravo to napraviti tako da to učinimo pokazivanjem, dizanjem ruke. Hvala vam. Mogu vam pojasniti da je to priopćenje predano jučer na večer klubovima zastupnicima. Dakle, bilo je moguće se pripremiti na to. Postoje li još neke primjedbe prije nego što pređemo na glasovanje? Ne želim da dobijete dojam da ja želim utjecati na ovu raspravu na bilo koji način. Sve smo to dogovorili u konzultaciji s našom pravnom službom. Izvolite. Hvala vam. Htjela sam samo, samo nešto reći. Način glasanja, dakle glasamo li zapravo o raspravi ili glasujemo li o tome hoćemo li usvojiti rezoluciju bez rasprave. To je sve što ja tražim da to jasno najavite. Čili otpaski bili zodpovjezeni, prosim, ješti... Pitanja sam, na pitanja sam odgovorio još jednom. Otvaram glasovanje to explain how to vote. The, the proposal, okay. proposal is not to have... No, ještě jednou vysvětlím tedy hlasování. U redu, još jednom ću objasniti način glasovanja. Onaj tko će glasovati sada pozitivno, to će znatiti, značiti da se rezolucija Radi se o vrlo ozbiljnom glasovanju i tako bismo trebali ostati pri sebi. Dakle, još jednom da vam iznesem prijedlog od pravne službe. U skladu sa člankom 140 odlomkom drugom poslovnika se predlaže da će se prva točka povede ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, dakle radi se o Guantanamu, štajku glađu zatvorenika, da se odluči o tome da se ne raspravlja, te ćemo sada glasovati o tom prijedlogu. Je li to jasno? Možemo glasovati. Hlasovali ste všichni? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje